Państwa, zaczynamy. Nie ma... Dame i gospodu, započet ćemo. Mislim da nema komentara na dnevni red. Koliko sam shvatio, prijevod imamo na 17 jezika, a e, sastanak se prenosi putem interneta. Ako nemamo komentara, možemo usvojiti i zapisnik sa prethodnog sastanka. I zadovoljstvo nam je poželjeti dobrodošlicu povjereniku Hoganu. koji je odgovoran upravo za ovo naše područje za koje smo nadležni. Govorit ćemo o direktivi o nepoštenim trgovačkim praksama u sektoru poduzeća, to biznis sektoru. Znači postoji problem sa neravnotežom u lancu prehrane i potreba za većom transparentnošću u tom sektoru. U e, studenom 2015. koji je u pripremu reforme na ovu temu prema pravilu 524 u usvojio mišljenje o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu prehrane. Kao što znate, gospođa McGuinness bila je naša izvjestiteljica U tom izvišću zatražili smo zakonodavno rješenje ovog, ovih problema. U rezoluciji koja je izglasana na plenarnoj sjednici 7. lipnja 2016. parlament je potaknuo Komisiju Europske unije da iznese prijedloge koji će suzbijati nepoštene trgovačke prakse u lancu prehrane kako bi osigurala zaradu poljoprivrednicima, široki izbor e, potrošačima i transparentne trgovinske odnose među proizvođačima hrane, dobavljačima i distributerima. Također imali smo i radnu skupinu za poljoprivredna tržišta koja je ponijela izvješće u studenom 2017 te je predložila da komisija uvede okvirno zakonodavstvo za Europsku uniju sa usklađenim propisima zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi u državama članicama i kako bi osigurala djelotvornu provedbu pravila koje će suzbijati nepoštene trgovačke prakse. Bez obzira da li se radi o osnovnim pravilima Europske unije, država članica ili nekih čak dobrovoljnim kodeksima. Prijedlog direktive o nepoštenim trgovačkim praksama upravo je osvojio kolegi povjerenika i jutros imamo veliko zadovoljstvo što je s nama povjerenik Hogan koji će predstaviti ovaj prijedlog na ovom e, izvarenom sastanku kom Agrija odnosno odbora za poljoprivredu. Dakle, prvo ću dati riječ povjereniku. Hvala lijepa, predsjedavajući. Poštovani zastupnici, naravno da mi je vrlo drago što sam jutros među vama, da se bavim pitanjima nepoštene trgovačke prakse u prelancu opskrbe jer je to e, nešto što je bitno kako bi e, prehrambeni lanac e, dobro funkcionira u EU. Bio je to dugi put do sada i sada s objavom ovog prijedloga konačno vidimo svjetlo na kraju tunela. Dakle, ovo je vrlo bitan trenutak i vidimo kako Europa radi na području poljoprivrede i prehrane i vidi se kako Europska unija zaista građanima može e, dati jedan pozitivan aspekt, dakle jedan boljitak. I zato mi je jako drago što sam mogao doći danas na sastanak vašeg odbora. Već 19 godina bavi se ovim pitanjem. Gospođa McGuinness kao i e, gospodin De Castro koji su joj pomagali i gospođa Delae e, su osobe koje se, se trebamo zahvaliti kao i drugim zastupnicima jer je Europski parlament dao vrlo jaki mandat 2017. godine kako bi se nešto postiglo po ovom pitanju. Vaša rezolucija iz lipnja 2016. godine o nepoštenim trgovačkim praksama vrlo jasno naglašava o kojim se tu pitanjima radi, jer vi ste oni koji ste izabrano izabrani da predstavljate ljude i imate kontakte sa stanovnicima i svim regijama Europske unije, a velik broj ruralnih područja u Europi upravo je e, ustanovio da ti problemi postoje. Moramo se zahvaliti i slovačkom pretjedanju Europskom unijom u drugom dijelu 2016. godine koji je uspio postići jedinstvene zaključke na vijeću na tom planu. Što se tiče komisije, mi smo 2016. uspostavili posebnu skupinu za tržišta poljoprivredom poljoprivredna tržišta koja je trebala napraviti e, preporuke o tome kako se ova problematika može rješavati. Na osnovi tih preporuka komisija je pokrenula studiju utjecaja i način kako da se poboljša prehrambeni lanac opskrbe. Naravno, sve to napravljeno 2017. godine na osnovi uredbe o e, e, o boljim propisima. Kao što znamo, nepoštene trgovačke prakse su prakse među poduzećima, dakle business to business, koje nisu u skladu sa poštenim ponašanjem na tržištu gdje se vezuju e, na određeni način e, trgovački partneri. I rezultat e, toga, odnosno uzrok toga su različite prakse što se tiče pozicije na tržištu po pitanju pregovaranja. 88% e, ljudi smatralo je da bi trebalo ojačati ulogu e, poljoprivrednika, a 96% e, ljudi kada su govorili o moderniziranju ZPP-a složilo se da bi bolja pozicija poljoprivrednika u prehrambeno poljoprivrednom lancu bila vrlo pozitivna u tom smislu. Jer e, to se također vidjelo i u nekim presudima u Španjolskoj kao i u Velikoj Britaniji, ali u vašoj rezoluciji stoji da fragmentirana situacija koja je rezultirala zbog različitih nacionalnih pristupa što se tiče nepoštenih trgovinskih praksi u EU nije dovoljna. Kraj citata. Rezolucija Europskog parlamenta koja je bila okvirni propis na razini EU kako bi se borilo protiv nepoštenih trgovačkih praksi i kako bi poljoprivrednici mogli iskoristiti pogodnosti postojenog načina trgovina sada počinje davati rezultate. Po prvi puta se donose zakonski propisi u ovom pogledu. Već 19 godina se radi na tim pitanjima i sada konačno dajemo neki rezultat. Mi želimo na ovaj način promijeniti ono što se odnosi na najslabiju kariku u prehrambenom lancu, jer svaki lanac jak je koliko njegova najslabija karika. A nepoštene trgovačke prakse moraju se zabraniti. Naročito kad se radi o e, mnogim praksama e, koje su nepoštene vezano za različite ugovore, različite vrste prakse, recimo kada se mora e, ponovno dobavljač platiti za povrat neprodanih proizvoda. Postoje i druge vrste trošnih praksi. Ono što je vrlo bitno je da uvijek među strankama mora postojati ugovor. Kada recimo e, dobavlja, od postoje problemi gdje e, E, su e, nerješeni odnosi dobavljača i otkupljivača. Ono što je vrlo bitno da javne vlasti nadziru, jer nema smisla imati zakone ako ne možete te zakone provoditi. će odgovorno tijelo koje će za slučaj kršenja e, morati davati kazne. Oni će imati vrlo oštre zube i e, pokretanje tužbe će dopustiti da se e, teraže, da se ostane anonimni. E, naravno u Europskoj uniji niti jedna država članica nema, nije popila svu mudrost i zato je vrlo važno raditi na razmjeni dobrih praksi. E, subsidijarnost je vrlo važna. Predložene mjere komplementarne su onima koji već postoje u državama članicama i kodeksu ponašanja o dobrovoljnoj inicijativi o prehrambenom lancu i e, komisija će proučiti dakle studiju utjecaja, a od danas predlažemo, dajemo naš prijedlog e, komisiji i vijeću. A e, bit ćemo naravno u prilici da vam odgovorimo na sva pitanja vezana za ovaj prijedlog jednom kada budete imali vremena proučiti e, dubinski ovaj prijedlog. Ja sam 2014. godine već spomenuo ovaj prijedlog na mom saslušanju i e, rekao sam da je to jedan od mojih prioriteta. Zajedno možemo ostvariti puno toga. U okviru omnibus e, uredbe već smo to, puno toga postigli, a ovo je korak broj jedan u, e, što je bio korak jedan našeg današnjeg prijedloga. Današnji prijedlog je drugi korak, a očekuje nas još i treći korak koji moramo zaključiti ove godine, što se nada Zaključno moram reći da efikasan prehrambeni opskrbni lanac e, mora biti pravedan. Jer danas ovdje govorimo na temu pravednosti i radimo za poljoprivrednike koji su se ne svojom krivnjom našli kao žrtve zbog toga što nisu imali jaku poziciju prilikom pregovora. I očekujem e, da ćete me vi podržati pa da ćemo po ovoj temi raditi što je brže moguće. Hvala. Bardzo dziękujemy. tego są oklaski. Dobrze, że da je sad taj prijedlog iznesen. Prvi je gospodin Hojsling. Jer e, zeleni imaju seminar o zajedničkoj poljoprivrednoj politici upravo danas. Organizirali smo e, taj sastanak kasnije, ali budući da mora otići, sada ima riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Da, doista je da smo već dugo planirali tu taj sastanak, konferenciju našeg kluba, a ovaj poziv je došao nešto kasnije. Hvala što ste mi sada dali riječ. Hvala na ovoj inicijativi. Dugo je to trajalo, pa gotovo da je u zadnjoj minuti ovog mandata to pokrenuto ali dobro, dobro je to polazište. E, mislim da e, definitivno treba poduzeti nešto protiv nepoštenih e, trgovinskih praksa i prijaviti one koji, koji krše poštenu trgovinsku praksu Dakle, ono što je u izvješću e, Megini spomenuto, postoji disproporcionalnost između e, onoga što mali, mala poduzeća mogu učiniti u odnosu na velike monopole. U Njemačkoj imamo 3-4 velika poduzeća koje određuju cijeli taj lanac e, nabave u prehrani i tu doista je pitanje onog prava borbe protiv monopolizma. Što je to što možemo zapravo izmijeniti kako bismo e, zaštitili male ponuđače, male i srednja poduzeća. Stoga pozdravljam točke koje ste ovdje spomenuli, no još uvijek to nije neki veliki proboj. Mislim da bi se moglo ići dalje. Mi smo to rekli u svim prethodnim izvješćima. Problem je da danas zbog ovih monopola koje postoje lanci prehrambenih namirnica određuju što će doći u trgovine, koji će biti uvjeti i ponuditelji nekako trče za tim. E, trokovi plaćanja su definitivno jedan od problema, to ste spomenuli i to pokazuje nepoštenu trgovinsku praksu ali onda je e, pitanje koliko daleko idu ta prava intervencije, koliko možemo očekivati izmjene na tržištu i što u konačnici možete postići. Evo, to je otvoreno pitanje. Jučer večer ste to dobili i e, spomenute se te 14 točaka koje bi trebale pridoniti promjenama. Ja se nadam e, da će da ćemo nešto učiniti i da ćemo možda još čitav niz točaka iz izvješća suspiti uspjeti uvrstiti ovaj prijedlog i još osnažiti e, taj prijedlog i doista nešto postići za male proizvođače. Ključni problem komisija nije spomenula, a to je taj nesrazmjer u odnosu na monopole. Zašto komisija E, se ne usuđuje e, uhvatiti u koštac i s tom temom, možda zajednički s povjerenicom za tržišno natjecanje, to bi bilo definitivno nešto što bi trebalo učiniti sa povjerenicom za tržišno natjecanje. Oui, euh, je pense que c'est quelque chose qui va dans Mislim e, da je to nešto što ide u pravom smjeru. Međutim, potrebno je ipak pojasniti određeni broj stvari. Razlika e, kada se govori o velikim distributerima, velikim poduzećima, primjerice mljekarstvima koji zaista mogu težiti prilikom poduzeća kao onih, s druge strane onih poduzeća koji prodaju samo jedan proizvod pritisak na ta manja poduzeća puno je veći nego li na e, velika poduzeća jer oni mogu ako smanje cijenu za jednu stvar povećati na drugoj strani. Dakle, to jest jedan problem i to moramo nešto napraviti, naročito kada se radi u pregovaračkoj industriji. To je bitno vezano za pregovore. Drugo pitanje je vezano za proizvođače. U Francuskoj postoji e, poduzeća za koje dobro poznajete, to je Lactalis. On ne predstavlja svoje e, račune hm. jer nema obvezu za to. Pa proizvođači sada zapravo nemaju pregovaračke mogućnosti zbog stvarnih troškova koji su nameću proizvođačima. I zato je vrlo, vrlo teško pregovarati o cijenama. Predlažem stoga da na europskoj razini postoje obveza otvorenih računa, dakle transparentnih računa i kako se neka poduzeća ne bi mogla iskrivati iza nacionalnih propisa kako bi prikrili podatke, brojke koje su zapravo polazište svih pregovora. Hvala. Gospođa Hojbuš, da, hvala vam. Hvala gospodine povjereniče na vašem predlogu ja također smatram da je taj prijedlog apsolutno nužan, ali također sam e, i mišljenja i upravo smo čuli ovaj prijedlog sa laktalisom da e, između e, prerađivača i supermarketa ne trebamo tu pregovarati, već trebamo razmišljati o ulozi proizvođača, s e, poljoprivrednika, primjerice mljekara. Ako e, pomislim na neke njemačke e, mljekare, to su zadruge koje doista pošteno postupaju sa proizvođačima koji su u okviru tih zadruga. Tu imam i određene dvojbe. Vi ste predstavili određeni popis, popis tih nepoštenih trgovinskih e, praksi. Prišla sam sigurna da će koncerni e, zapravo angažirati pravnike koji će razmatrati kako zaobići taj popis. E, moje pitanje je hoće li to ostati fiksirano na taj popis ili će zakon biti toliko otvoren da kasnije kada dođe do nekih novih nepoštenih trgovinskih praksi da se i one mogu uključiti. Jer neke stvari e, možda nisu na popisu sada zato što se još sada tako ne prakticiraju, ali će možda u buduće biti slučaj. I kao što je Martin Hosling rekao, da li e, postoji namjera da se reformiraju pravila o tržišnom natjecanju, jer to je zapravo ono izvorište ovih simptoma. Kuparenik bi želio odgovoriti na ovih nekoliko pitanja. Želim zahvaliti članovima zelenih na ovim komentarima. A obično bi se trebao brinuti ako se zeleni slažu sa mnom u odnosu na neki prijedlog. No, sve ovo što ste rekli ja doista i radim u ovom zakonanom prijedlogu, iako očito je da niste uspjeli još sve proučiti i pročitati. Znači, ne radi se to samo, ne radi se samo o odnosu između maloprodaje i poljoprivrednika, već o cijelom lancu E, popis koji ovdje e, imam je prijedlog. Su zakonodavci mogu poboljšati taj popis e, i unijeti izmjene i tako dalje, a postoji i mehanizam revizije samog zakonodavnog prijedloga u periodima od tri godine ako bi došlo do nekih promjena. Tako da mislim da ima svega tu. Načelo ovdje jest e, da ciljamo doista na ono gdje smo uočili da postoji problem. Poljoprivrednici su u određenim teškoćama u odnosu na sve e, aktere u tom lancu nabave u prehrani. Laktalis se može riješiti možda i u okviru e, nacionalnog zakonodavstva, ali možda i u okviru inicijative o makrotransparentnosti. Znači imamo omnibus i druga pravila kako bi osigurali veću pregovaračku moć određenim subjektima u lancu prehrane, poljoprivrednicima, organizacijama proizvođača, primjerice i tako dalje. Znači imamo i ovu inicijativu o nepoštenim trgovinskim praksama i e, tržišnu transparentnost. Također želim skrenuti pozornost da smo utvrdili e, e, tržišne observatorije gotovo na svakom od tržišta kako bismo vidjeli što se događa ne samo u Europi već i u cijelom svijetu. Pa evo, zahvaljujem zelenima što su spomenuli praktički sva pitanja koja smo uključili u naš prijedlog. Gospodin Des. Hvala vam Gospodine predsjedavatelju, srčna hvala gospodine povjereniče što ste iznijeli ovaj prijedlog. Zahvaljujem i kolegici McGuinness koja je također naporno radila na ovoj temi. Drago mi je da je prijedlog sada tu i da možemo na njemu početi raditi i još ga i poboljšati. Mogu samo naglasiti e, i ovo što je Martin Heusling rekao, prijedlog je dobar, ali mi ga moramo još i dalje proširiti kako bi on doista imao e, učinka. E, radi se doista o pravilima tržišnog natjecanja i gospodin povjerenik je rekao da je to prvi puta na ovom području no, naglasak je na ovom području. Naime, ja sam u ovom parlamentu od 2004. 2005. smo imali prilično masivno interveniranje u koncerne u odnosu na roaming pristojbe. Da mi kao parlament nismo pokrenuli tu inicijativu, da građani bi i danas plaćali roaming. Tada smo e, se bavili tim e, nepoštenim uvjetima koje nameću veliki koncerni i nadam E, i smatram da smo dosta i postigli za građanine i građanke u Europi. E, točke koje smo tražili, a to su čvrsti rokovi plaćanja, e, pitanje pristojbi, i tako dalje neću sad se navoditi, no u svakom slučaju zahvaljujem e, na tome što ovaj predlog sada postoji i što mi kao parlament imamo priliku sada na tome raditi. Nedavno sam imao razgovore sa e, sindikatima, a i udrugama poslodavaca i svi kažu zapravo e, proizvođači kažu kojim ucjenama su izloženi od strane trgovačkih koncerna. E, mi moramo razbiti te strahove i tu je doista važno da zaštitimo i poljoprivrednika, ali i prerađivačka poduzeća. Ja znam, poznam poduzeće sa e, prometom u milijardama, a i oni kažu da se osjećaju ucijenjeni od trgovačkih lanaca i e, ako što će onda reći tek neke male zadruge. Zahvaljujem povjereniče, moj klub će intenzivno raditi na ovome kako bi već u ovom mandatu došli do dobrog rezultata. Znam povjereniče da vam nije lako u komisiji jer e, povjerenica za tržišno natjecanje baš i nije oduševljena ovim prijedlogom, ali svejedno se nadamo dobrom rezultatu. Gospodine Andrew. Hvala lijepa. I e, ja zahvaljujem povjereniku na ovom prijedlogu direktive. Hvala vam i na vašem izlaganju i isto tako da želite pokazati otvorenost. Ovo je jedan temeljni tekst na kojem ću moći raditi. E, slažem se, e, upravo sam pregledao tekst, e, da moramo ići i dalje. Dakle, slažem se s onim što ste ustanovili, ali dakle, moramo dalje, jer prehambeni lanac nije minorna tema kojom se bavimo na ovom odboru, a prijedlog koji dajete ima zapravo gotovo jedinstveno cilj da transnacionalne tvrtke mogu bolje E, izvršavati ugovore. Dakle, trebamo se ovdje riješiti neravnoteža. Što se tiče nepravednih trgovačkih praksi, bojim se da ništa ne radimo protiv koncentriranja distributera e, u e, najvorskoj razini. Jer to postoji kako kod prehrambeno poljoprivrednih tvrtki, tako e, vidimo da e, to postoji i općenito na svjetskoj razini. Recimo primjer Monsanta, to je ozbiljan e, i težak primjer, barem po mom sudu. Zakonski bismo trebali zaštititi potrošače, ali isto tako i poljoprivrednike od tih velikih oligopola. Osim toga, marke, dakle distributera su posebna tema jer distributer koji ima svoju marku je upravo nešto gdje vidimo da se ne poštuje informiranje potrošača jer se često ne zna identitet proizvođača. Mi smatramo da se za taj identitet potrošača uvijek mora znati. A isto tako što se tiče identiteta, e, velike distribucije, dakle to je potrebno i treba utjecati na naš prehrambeni sustav. A borba protiv nepoštenih praksi mora na kraju rezultirati pravima poddobavljača u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru. Evo nekoliko prvih komentara na e, ovaj prijedlog. Hvala vam. E, ja pozdravljam e, prijedlog komisije danas i mislim da je izuzetno značajno da osnažimo položaj poljoprivrednika u lancu e, nabave u prehrani. Naime, naši poljoprivrednici nisu uvijek ti koji uživaju pošteno postupanje lanci trgovinski naravno e, su usmjereni na profit, no taj profit ne bi mogli ostvariti ako ne bi e, imali sirovine poljoprivrednika. Mislim da je ovo što je izneseno jako dobar e, primjer toga gdje smo ostvarili dobar napredak na ovakvom području, ovo što je spomenuto prije. Ako pogledamo ovo izvješće koje imamo i ako pogledam situaciju kada se Kristin e, počela baviti ovime, ovom temom, bilo je e, slučajeva gdje su poljoprivrednici, poljoprivrednicima je naplaćivano jako mnogo za ambalažu, za palete, sanduke i sl. Jedan od najgorih slučajeva na koje sam naišla jest da ako potrošač e, napiše reklamaciju, supermarket to naplati od farmera. E, no, e, čak i ako ako je e, zapravo potrošač napisao da je da je e, proizvod jako dobar i u tom slučaju se taj napor odgovaranja na to na taj e, komentar zapravo naplaćuju od farmera, tako da su farmeri rekli joj molim vas nemojte ništa pisati o našim proizvodima. U svakom slučaju te cijene za, za farmere se zapravo smanjuju iz godine u godinu e, jer e, trgovci imaju velike troškove dizajna, e, marketinga i slično. ja pozdravljam ove mjere, smatram da Agri tu treba biti predvodnik jer iako je pravna osoba sigurno članak 43. i e, mi svakako trebamo biti pokretači ovih tema. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Gospodine povjereniče, želim zahvaliti što ste iznijeli direktivu, a ne uredbu, jer ja doista mislim da je u ovom kontekstu ispravan pristup direktiva. Mi imamo osnovna pravila Europe, a imamo i mogućnost E, područja gdje država članice mogu donijeti svoje propise. Mi znamo da u državama članicama postoje određeni antimonopolistički zakoni. U Njemačkoj je to dovedeno do određenih granica i e, nije uspjelo e, donijeti neke izmjene jer je antimonopolistički zakoni su zapravo stavili potrošače u prvi plan, a ne proizvođače. Ovakav prijedlog je u tom smislu jako dobar, Na mogućnosti izmjene 30 dana, e, fiksni rok plaćanja i slično, sve su to dobre postavke. Ono što mi nedostaje su određene e, aspekti izvješća Merit McGuinness. Ja sam tada bila izvjestiteljica u Sijeni pa sam i ja radila na ovim pitanjima. Ono što trebamo jasno reći je da ova mogućnost koju sada smo otvorili u okviru omnibusa, a to je zajedničko tržišni propis. Hoće li se to doista sada iskoristiti ili te kasnije, ne znam. Meni je jasno da je, da pravo tržišnog natjecanja nekako e, i antimonopolističko pravo su najveća prepreka, no ovo je dobro polazište i mi imamo vrlo dobro volju da mm, e, brzo radimo na ovim temama u interesu poljoprivrednika kako bi u konačnici ostvarili olakšice i uspjehe. Potrošači u Europi će ostvariti najveće prednosti ako e, ćemo imati mnogo poljoprivrednika koji sa svojim najboljim sredstvima proizvode dobre namirnice u Europi. Hvala. Thank you very much. Uh, Puno hvala na e, prijedlozima povjereniče. Ovo su zapravo dobre vijesti i kao što su drugi rekli, problem su detalji. U svakom slučaju ovo je dobar početak i sasvim je jasno da e, moramo napraviti neke promjene jer ako ljudi žele i dalje ostati u poljoprivredi moraju dobivati dobre cijene za svoje proizvode. Nažalost, u posljednjih 24 sata e, čuo sam pozitivne vijesti, dakle, da i petano za subvencije, da nećemo plaćati ljude za ono što su radili prije 27 godina i da se ljude plaćaju za javna e, dobro. I e, dakle, ako se sve to zbroji, ljudi će možda ipak moći ostati poljoprivrednici. Ali jednostrane promjene u ugovorima i kasna plaćanja e, su nešto što se čime se pokušavaju skršiti poljoprivrednici. Sadašnja situacija predstavlja zapravo borbu Davida protiv Golijota. I zato mi je drago da smo danas zapravo u e, Davidove ruke stavili pračku kako bi mogao malo bolje postupiti. Dakle, jest točno je da problem može biti u detaljima. Ono što je posljednji govornik rekao, e, pitam se zašto smo se odlučili za mehanizam koji imamo i time želim reći zašto se odlučilo za direktivu, a ne za uredbu. Gospođa Miller je upravo e, rekla da e, što se tiče nacionalne razine, i zanima me što vi mislite, jer već ste sami rekli da je rascjepkano zakonodavstvo koje sada postoji neučinkovito. Zašto se dakle odlučuje za direktivu nego za uredbu? Ne kažem da je jedno bolje od drugoga, jednostavno me zanima kakva je to logika iza toga. U svakom slučaju, e, dobro ste postupili do sada, pa e, vam česta mislim, to nisam nikad rekao. Gospodin Agnju. Vidimo e, osmijehe po dvorani. Gospodin Flanagan je evo jedan polukomplement uputio e, predstavniku, dakle to se nije nikada dogodilo. Ja bih se nadovezala na e, kolegicu McIntyre koja je spomenula ovaj sudski predmet. Ono što me brine jest da bi ova aktivnost Europske unije mogla zapravo podrivati naš zakon. Naravno da nakon Brexita slijedi period tranzicije, a ovdje vidim mogućnost da se upravo ovaj arbitražni naš sud u ovakvim e, predmetima kaže e, doviđenja ovakvom pristupu mi ćemo sada e, prihvatiti nešto novo. Ja ne bih volio dakle da se ta naša sudska praksa ovdje podriva. Ja bih se zadržao na predmetu kažnjavanja, dakle kako ćemo kazniti one koji se ne pridržavaju ovih pravila. Dakle, mi znamo za sudske predmete koji se godinama e, povlače po sudu i ništa se ne mijenja. Posrijedi je ovdje jedna dilema hoće li e, potrošač e, biti nasankan, hoće, li platiti više. To je dakle veliki problem. A još nešto nam se pojavljuje u Ujedinjenom kraljevstvu, a to je e, prisiljavanje na mirovinske programe. Dakle, svi poljoprivrednici i njihovi zaposlenici moraju biti dijelom nekakve mirovinske scheme. Jednako tako, i supermarketi žele e, dobiti subvencije za svoje mirovinske fondove. Dakle, tu je dosta veliki problem. Na kraju bih rekao, e, prilike se otvaraju kada se e, cijene prehrambenih proizvoda dižu E, u supermarketima. ja bih e, rekla da idemo malo po malo. E, jedan proizvođač sa 70 krava koji proizvodi mliječne proizvode i lokalno prodaje mora profitirati više od nekoga koji ima 500 krava. Hvala lijepa. Povjereniče, što god bude omogućilo da se arbitrarna e, moć velikih struktura e, smanji, to bit će došla. Jer iza toga se krije želja da se e, potrošačima ponudi najjeftinije proizvodi. A sami potrošači su spremni platiti više kako bi imali kvalitetne proizvode, dok bi na taj način naši proizvođači mogli uživati ispravne cijene. Kada ćemo učiniti nešto da se stvari rade bez posrednika? E, nažalost, ne može se e, zbog nedostatka financiranja e, baviti previše izravnom prodajom. A što se tiče pak e, situacije na međunarodnoj razini, to je veliko licemjerje. A ovdje u parlamentu raspravlja se s Mercosurom. E, profesionalci su to odbacili jer je to sasvim nelojalna konkurencija. Povjereniče, namjeravate li zaustaviti pregovore s Merkosurom koji su naši poljoprivrednici odbacili jer smatraju da su oni štetne za našu poljoprivredu i za našu e, sigurnost hranom. Hvala sad povjerenik. E, hvala svim koordinatorima koji su sada e, dali svoje početna mišljenja. Gospodin Des ima apsolutno pravo. Ovo je dakle e, prijedlog koji je bilo teško provući kroz komisiju i ispravno ste rekli da ne dijele svi drugi povjerenici moje mišljenje o ovom pitanju. Međutim, sada e, smo u komisiji postigli dogovor oko tog prijedloga i hvala svim povjerenicima jer smo na kraju uspjeli naći podršku za ovo što radimo. I radi se o proizvodu, dakle poljoprivredno prehrambenom proizvodu, a e, radi se dakle o člancima koji se isključivo odnose na poljoprivredu i ovaj odbor je, nadam se, taj koji će puno raditi na tim pitanjima i nadam se da ćete svi moći izraziti svoje mišljenje. E, gospodin Andrije je spomenuo dvije stvari na koje se ja želim osvrnuti. Ovaj prijedlog je o nepoštenim trgovačkim praksama. Znači će se postavljati pitanja o području primjene i dio njih odnosit će se na ono što radi glavna uprava GROW i o različitim pravnim mogućnostima. Međutim, svi odnosi između poljoprivrednika i malih i srednjih poduzeća s jedne strane, te s druge strane velikih distributera i velikih eh, prodavača na malo, eh, se ovdje reguliraju. Ovdje govorimo i o evropskim i o eh, dobavljačima iz trećih zemalja. Dakle, tu smo sve pokrili. Hvala gospođi McIntyre, ona ima duga iskustva o pitanjima nepoštenih trgovačkih praksi i o e, centralnim donošenjima o zakonskih odluka gdje je ona jako puno sudjelovala na tim pitanjima u Ujedinjenom kraljevstvu. E, mislim da ovdje zapravo imamo dobru ilustraciju kada, se kada nešto dobro funkcionira. I u Španjolskoj postoji sličan zakon koji dobro funkcionira, a odnosi se na e, prehrambene proizvode. Hvala dakle što izražavate interes za ovo pitanje gospodine Joe McIntyre. Gospodin eh, Agnju i gospodin eh, Flanagan i gospođa Miller zapravo su pitali zašto direktiva, a ne uredba. Zato što želim da ovaj prijedlog bude komplementaran onome što se događa u državama članicama i komplementaran samom prehrambenom lancu jer eh, postoji dakle princip subsidijarnosti. Neke države članice otišle su dalje od drugih i mi smo to u našoj direktivi o poljoprivredi uspjeli odraziti. I zapravo je to jedini razlog iz kojeg smo ovaj prijedlog uobličili na ovaj način. Točno je da moramo o, uredbi Omnibus bolje informirati. Mm, gospodin De mm. Castro i gospođa Meginis moraju znati da ćemo mi e, na tome raditi i da želimo ojačati e, poziciju poljoprivrednika na tržištu i već puno radimo na tome uz pomoć ovog odbora. Imamo observatorije tržišta, a također ćemo ove godine raditi puno i na e, transparentnosti tržišta. Nadam se da ćemo to dovršiti do kraja ove godine, ali u svakom slučaju moramo bolje o svemu tome informirati naše poljoprivrednike. Gospodine Flanagan, što da kažem, drago mi je da ste konačno podržali nešto što ja radim. E da, već se ovdje tri i po godine, dugo vam je trebalo. Gotovo četiri godine, da. E, gospodine Agnju, postavili ste vrlo važno pitanje o kaznama i provedbi e, zakona. Ovaj propis bit će e, beskorisan, ne budemo ga provodili. I zato ćemo u svakoj državi članici imati vrlo strogo tijelo koje će moći nadzirati situaciju. svake godine sastaje će se sva tijela za tržišno natjecanje u iz država članica koji će biti nadležni za provođenje ovih e, zakona kako bismo koordinirano primjenjivali e, same stavove o ovim e, zakonima i kaznama, ali isto tako i razmjenjivali dobre prakse. Načelo subsidijarnosti, mislim da biste se složili sa mnom u ovom slučaju, i postojeće situacije u državama članicama je nešto što želimo nadopuniti, a ne zamijeniti. Budu li države članice u boljoj mogućnosti provoditi ove e, kazne i e, vidimo da takve dobre prakse imamo već u Ujedinjenom kraljevstvu gdje se mnogo toga već napravilo zahvaljujući dobrim praksama na ovom planu iz Ujedinjenog kraljevstva, pa se da će se to moći proširiti po Europskoj uniji. A što se e, potrošača tiče, i to uvijek naglašavaju oni koji ne žele promjene u ovom e, području. Kada god države članice žele neke promjene i kada su bile spremne e, raditi, nikada nije došlo do povećanja cijena za potrošače. Dakle, javne rasprave su podržale ovu inicijativu. Ne mislim da će udruge potrošača ići protiv vlastitog interesa i protiv interesa vlastih članova. Dakle, ne mislim da će ovo rezultirati bilo kakvim povećanjem cijena za potrošače, jer ovdje zapravo ostvarujemo jednake uvjete za sve i to je ono što želimo postići, ne samo ovim propisom, već cijelokupnom zajedničkom poljoprivrednom politikom. To želimo ostvariti dakle za naše stanovnike. I mislim da na isti način mogu odgovoriti gospodinu Lazovu koji pita kako će se ovi zakoni odraziti na potrošače? Naše studije jednostavno pokazuju da do rasta cijena neće doći. A što se tiče e, Merkosura, ostavit ću to za jednu drugu priliku. Mikrofon, malo. A sad jednu i pol minutu ima svak govornik. Gospodin De Castro. Hvala lijepa. Hvala povjereniče. Zaista mislim da ovdje postoje svi sastojci koji će omogućiti da dobro se odradi posao. Postoje pravni temelji koje ste dobro naglasili i koji e, nameće da ovaj odbor predvodi. I to moramo apsolutno braniti jer će drugi odbori u ovom parlamentu svakako htjeti e, dobiti nadležnost. Ovo je nešto što je u nadležnosti odbora Agri, a pravna utemeljenost koju smo spomenuli će nam pomoći da pobjedimo u toj bitci. Podsjetili ste nas na važnost omnibusa koji predstavlja prvi dio radne skupine jer smo na taj način pokušali ojačati organizacije poljoprivrednika i nismo krenuli ovdje u e, izazivanje drugih glavnih e, uprava e, gdje dakle e, recimo suprotstavljenje glavne uprave za tržišno natjecanje. I ovaj novi izazov stavlja nas u iste uvjete s jednim novim iskustvom. Ovaj odbor je već radio, kolegica Megines je na tome radio i zapravo nanizan je čitav niz argumenata o nepoštenim trgovačkim praksama u poljoprivredi. Međutim, postoji više od 20 nacionalnih zakona. Neki su vrlo zanimljivi, E, španjolski i e, britanski će nam sigurno biti od pomoći i moći će nam davati usmjerenja. Ali e, izraditi okvirne zakone koje će, će se definirati minimalni standardi i to se apsolutno naglašava. To su dakle minimalne norme koje moraju poštivati države članice. Čuli smo dakle zanimljive argumente i morat ćemo naći načina da se s problemima suočimo. Jer problemi narušavanja su poznati, a rad e, radne skupine s posebnom namjenom ih je sve imenovao. E, drago mi je suradnji e, na odboru, a uvjeren sam da ćemo s izvjestiteljicom McGinnis i s drugim izvjestiteljima u Sjeni puno toga napraviti kako bismo završili ovu drugu fazu nakon omnibusa, kako bismo napravili dobar posao i uklonili narušavanje tržišta. U e, tom smislu naravno radit ćemo i e, o pitanja narušavanja vezano za e, oznake, odnosno marke komercijalne e, marke koja zapravo stvara e, narušavanje tržišta jer kada imaju vlastitu e, marku ti distributeri su istovremeno i potrošači i distributeri, a to nije u redu. A vi ste nakon Omnibusa napravili drugo čudo da ste završili ovaj prijedlog još za ovaj parlamentarni saziv. Gospođa Meginis je sljedeća. Zahvaljujem predsjedavatelju. E, ova atmosfera zaista odražava naše zadovoljstvo e, da smo došli do ove faze. E, hvala vam, povjereniče. Lijepo je čuti da ste predani ovom ove teme, a e, ja bih se e, samo ispričala u ime kolege Dantana koji ne može, nije mogao biti s nama, a on se također zahvaljuje e, i, kaže da ovo prvi korak, a svakako će se parlament pobrinuti da ciljevi budu postignuti. ovo je zaista jedan ključni dan. Možda ne razumijemo koliko je ovo značajno. Toliko je vremena prošlo da se uvjere ljudi da je ovo pravi put. Kad uđemo u supermarket sve izgleda jako novo, sjajno, uglancano, a naš je izbor otvoren. A ono što mi sad radimo jeste upućujemo na priču koja je iza lanca dobavljača hrane. Dakle, poteškoće onih koji nemaju moć i neprestani pritisak s kojim su suočeni kao proizvođači da nam e, daju kao e, europskim potrošačima te sjajne proizvode. Ovdje treba otvoriti vrata i uputiti na tu priču i doista sam zadovoljna E, da smo sada ovdje. I htjela bih zahvaliti predsjedniku komisije, gospodinu Junkeru, e, na njegovoj predanosti ovom, ovoj temi. A ako smijem, 30 e, sekundi bih posvetila široj temi. Ovo nam se događa u ključnom trenutku. Imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja prolazi reforme pod utjecajem pritiska proračuna. Imamo poljoprivrednika E, poljoprivrednike koji su e, pod ogromnim pritiskom uslijed klimatskih promjena. Imamo i obitelji koje su e, izložene velikom psihičkom pritisku zbog toga. Ne znam vidite li ovo što držim, pa ću pročitati. Ovo je jedan članak iz irskog tiska. Europa zapravo e, mi ne skupljamo e, statistike o broju poljoprivrednika koji izgube život na svo, dok e, rade svoj posao. U ovom članku stoji da se to dogodilo tisuću poljoprivrednika. Dakle, to je ta priča iza našeg lanca dobave hrane. Nadam se da će vaša komisija tu djelovati, zaustaviti taj ogroman pritisak na poljoprivrednike i njihove e, obitelji. I dopustite nam da imamo jedan holistički prehrambeni lanac koji je e, pošten prema svima, a ponajviše prema poljoprivrednicima jer on to danas nije. Hvala. Gospodin Katajnen, gospođa Katajnen. Hvala vam, e, predsjedavajući, hvala vam povjereniče. Zahvaljujem i vama i komisiji što ste predložili ovu iznimno važnu direktivu. Ovo je pravo sredstvo za suzbijanje nepravednih, nepoštenih trgovačkih e, praksi u lancu dobave hrane. U ovom e, parlamentu, kao i u mnogim nacionalnim e, parlamentima, dugo se čekalo na njega. Vrijeme je da osnažimo poljoprivrednike, to moramo učiniti sada. Kada obnavljamo, revidiramo e, zajedničku poljoprivrednu politiku. Također smo e, suočeni s pritiskom da se snizi e, proračun vezano zapravo za životni standard poljoprivrednika. Isto tako, ovo pitanje dodatne vrijednosti u lancu dobave hrane povezano je s time da mnoge države članice imaju nacionalno zakonodavstvo i legitimiziraju ovu okvirnu direktivu. Ja bih naglasila da e, europsko zakonodavstvo mora biti dovoljno fleksibilno da na nacionalnoj razini e, shvate da ovo nije pošteno za sve. Dakle, u Švedskoj dva najveća e, velikoprodajna lanca imaju udjel na tržištu od 80%. I na kraju bih istaknula da je važno osnažiti e, transparentnost u e, lancu dobave koji dobro funkcionira e, sa stajališta potrošača. Vjerujem da potrošači moraju znati kako dodana vrijednost prehrambenih proizvoda se distribuira. Htjela bih vam postaviti pitanje kako će transparentnost ovog lanca E, dobave hrane biti poboljšana u ovom, u kontekstu ove direktive. Hvala. Kaputo. Kaputo. Hvala lijepa. Prije svega želim čestitati povjereniku Hoganu na ovom prijedlogu koji ima za cilj da ojača stajalište E, poljoprivrednika u e, prehrambenom lancu. Jer ono što je također važno tu je i obveza da se u roku od 30 dana plati e, poljoprivrednicima koji proizvode lako pokvarljivu robu. Države članice morat će naravno reći koja će nacionalna tijela biti ta koja će nadzirati da se ta pravila poštuju. Ja se nadam da će do toga doći što je kraće moguće. U Italiji e, sa svaki euro potrošen za prehranu manje od 15 centi odlazi za e, proizvođača. Ostali 85 centi odlazi za distribuciju. I e, znate to ukazuje da problemi u e, ovoj e, u ovoj e, branši su nešto što se mora hitno djelovati, naročito što se tiče koncentracije u ovom sektoru. U prijedlogu koji sam dao 11. srpnja 2017. godine rekao sam da pravo tržišnog natjecanja u Europskoj uniji mora stvoriti jedno tržište koje će biti učinkovito. Zato je prvenstveno potrebna veća transparentnost i više informacija u opskrbnom lancu, a također da treba ojačati mehanizme i instrumente za prokupljanje podataka o tržištu. A svi mehanizmi moraju e, bolje e, poštovati e, stvaranje dodane vrijednosti kod primarnih potrošača. Također treba ojačati udruge strukovne udruge koji moraju primarnim proizvođačima e, omogućiti da se ne boje uložiti tužbe. I dobra je vijest da komisija e, mora raditi na jačanju stavova e, samih potrošača. Gospođa Aguilera. Zahvaljujem e, predsjedavatelju. Danas je vrlo važan dan. Zahvaljujem povjereniku. Mnogo smo o ovoj temi razgovarali i povjerenici dolaze i odlaze. Međutim, nitko od njih do sada nije uspio e, održati obećanje. Stoga se u potpunosti slažem e, s gospođom McGinnis, nije, nije sada trenutak za detalje. No mislim da je e, iznimno bitno da imamo direktivu o ovome. No, to nikako nije lako. I iskrene čestitke. Doista pred nama je veliki posao. No, ovo je, e, ovo nam daje nadu. E, meni bi bila draža uredba, ali direktiva je e, dobar put i to je daleko više od onoga što smo očekivali. Htjela, bih, htjela bih vam postaviti i pitanje vezano za male i srednja poduzeća. Zašto se e, toliko konkretno usredotočavate na to? To je dakako dobra ideja i oni doista jesu većina. E, međutim, to moramo usporediti sa drugim e, temama kao što su gubitak prodaje, povezanost sa zakonodavstvom u području zaštite potrošača, gdje je također potrebno napredovati postoji još nešto bitno, a to, je, to su veliki distributeri. Oni čine većinu na tržištu i zlorabe svoju moć. Također ste spomenuli još neka velika e, pitanja. Dakle, postoji i drugi koji nameću cijene. E, kao što smo čuli, Thales e, tvrtka koja ima ogroman utjecaj na visinu cijene koja se naplaćuje od poljoprivrednika. Svakako smo na dobrom putu, dobar je trenutak da se pozabavimo pravim problemima za poljoprivrednike. Evo, to, ovo je pravi problem, to je pravi problem za poljoprivrednike. Dakle, idemo u dobrom smjeru, nemojmo zaboraviti da velika industrija stvara ogroman pritisak. E, još jedan puta iskrene vam čestitke upućujem. Hvala. Señor presidente, Hvala vam predsjedatelju. E, kao što smo čuli gospođe Aguilera i gospođe McGuinness, svakako vam treba čestitati. Mi e, pozivamo na ovaj dokument već desetljeće. Danas bi ovaj odbor doista trebao proslaviti. Mi smo zaista zadovoljni da imamo ovaj dokument, iskrene čestitke, ovo je vrlo, vrlo važan korak. Poljoprivrednici, potrošači i naravno politici političari u ovom odboru su e, pozivali na ovo. Kao što sam jučer rekla, nakon e, prvoga čitanja ovog dokumenta, možemo ustvrditi da smo e, na dobrom polazištu. Međutim, ovaj odbor može poboljšati stvari. Jučer ste također spomenuli i ovo što je gospođa Aguilera malo čas spomenula. Velike industrije, velika poduzeća doista mogu e, imati nepoštene trgovačke prakse. E, ne radi se samo o malim i srednjim poduzećima, i velikim e, tvrtkama koji su otkupljivači, nego možemo imati i obrnuti odnos. Međutim, znamo da su u dobrim rukama u rukama izvjestitelja. Stoga e, vjerujem da ćemo ovdje postići i napredak. U ovom dokumentu je nešto zanimljivo. U španjolskom e, zakonu, zakonodavstvu morate imati pisane ugovore koji su obvezni. A mislim da ih zapravo nismo vidjeli u ovom prijedlogu dokumenta. Na tome možemo raditi jer e, pozitivno je da takvi ugovori budu e, obvezni za poljoprivrednike, pa predlažem da se time pozabavimo. E, Štete da je ovo direktiva, a ne uredba, mm, doista bih to htjela istaknuti ukoliko pustimo državama članicama da to tumače, na neki način to oslabljuje sam dokument. Međutim, to je, takva je odluka sada Isto tako, potrebno je imati na umu e, zadruge. Upravo zato što zadruge imaju e, vlastite podzakonske akte e, i oni ih dorađuju među svojim članstvom. Naravno, imaju odnos sa ostatkom lanca dobave hrane. Međutim, unutar samih zadruga oni izrađuju vlastite pravilnike. To isto tako moramo imati na umu. Ovo je ključni kamen temeljac u reguliranju e, prehramenog sektora i zaista vam zahvaljujem na vašem radu. E, veselim me što ćemo dalje raditi na njegovom poboljšanju. Ja, Danke, gospodine povjereniče, e, što ste iznijeli ovaj prijedlog. Naravno, brojni kolege, a i ja se s tim slažem, su se žalili da je zakazalo antimonopolističko pravo, ali e, djelomično, to je samo djelomično europsko antimonopolističko pravo. Tu je uglavnom ulogu igraju nacionalna antimonopolistička prava koja ovdje imamo i gdje se radi o tome da e, kako osigurati da stvari ne budu još gore nego što su sada. Ja vjerujem da je ovaj predlog dobar. Ja dolazim iz e, države članice Italije gdje postoji već e, pravila. Primjerice ovo pravilo 30 dana roka plaćanja je već vrlo uspješno provedeno osobito u odnosu na supermarkete i to se pokazalo kao dobro i to je jedan primjer eh, gdje se vidi da takve stvari i funkcioniraju. Ideja nacionalnog tijela je također dobra ideja eh, jer pomaže djelotvorno raditi na nekim stvarima. Ono što me zabrinjava na području supermarketa da eh, sve više oni E, postavljaju se pravila na različitim područjima koja e, na kraju zapravo se prebijaju na leđima dobavljača e, i mislim da ne možemo dopustiti da supermarketi uvijek e, e, glume e, u ulogu dobrih ljudi, a u konačnici otežavaju život seljacima i to je tema s kojom se ovdje zaista moramo pozabaviti i hvala na ovom prijedlogu. Hvala. Zahvaljujem i Marijan Mekinis i povjereniku Hoganu. Imam pitanje, ja sam bila za uh, uredbu, a ne za direktivu. 20 uh, godina se bavim ovim temama. Ako pogledate popis zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi, uh, kupac mora platiti u roku od 30 dana. Imali smo E, nedavno članak u novinama u Nizozemskoj koji pokazuje da e, ti e, kupci zapravo otkupljivači plaćaju nakon 60 dana. Banke su osim toga koje ostvaraju profit. Nadam se da me povjerenik čuje. Postavljam pitanje, ne, nešto o čem bilo riječi i u Nizozemskom parlamentu naši kolege zatražili su od nizozemskog ministra da se time pozabavi, no mogućnosti u okviru ove direktive da se pozabavimo bankama i supermarketima, pitam se, e, to je nešto što se odvija godinama i bio je kontinuirani problem i ovo jesu prvi koraci, no ja se doista pitam koliko su e, djelotvorni. Gospodin Buda. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, hvala na ovom prijedlogu. Kao i drugi, ja sam rekao da je ovo važan trenutak za poljoprivrednike. Jednu stvar treba jasno reći, poljoprivrednici moraju ostvariti profit. Poljoprivrednici ne mogu prodavati proizvode e, na način da e, samo proizvode kako bi preživjeli. To, tako će nestati Možemo imati i skuplje proizvode, no važno je da imamo stabilnost za poljoprivrednike, dati im stabilnost u odnosu na trgovinu. U Rumunjskoj mi imamo ozbiljan problem koji se odnosi na cijenu mlijeka ljeti. Kada cijena padne, usporedbi sa zimom, poljoprivrednici moraju prodavati svoje mlijeko za manje nego što im je e, potrebno da bi ga proizveli. To bi ih doista moglo uništiti. A što se tiče e, cijene prodaje tih proizvoda, velika razlika u cijeni od nekoliko centi od farme i e, cijena naravno na policama u supermarketima koja je mnogo viša a ponekad je cijena za mineralnu vodu koja se samo uzima iz prirode viša nego cijena mlijeka. To su stvari s kojima se moramo baviti. E, udruge poljoprivrednika, mi imamo s njima problem. Ja dolazim iz zemlje koja je suočena s tim problemima. I zadnje, ali ne najmanje važno, sposobnost da poljoprivrednici i zadruge imaju svoje vlastite trgovine, mjesta gdje će prodavati svoje proizvode. Francuska je isto jedan od trih primjera dobre prakse gdje poljoprivrednici i udruge ne ovise toliko o supermarketima. Hvala. Um, um, Hvala predsjedatelju. Doista su dobre vijesti da konačno imamo zakonodavni prijedlog pred sobom. Nisam baš uvjeren da svi e, mi možemo u oči pogledati svoje poljoprivrednike i reći im da će sada e, zaista dobiti poštenu cijenu. Ali imamo na umu da smo još uvijek pred nama dvije i pol godine e, prije nego što bilo koja od ovih mjera zaista zaživi. Ali vezano uz ovo što je povjerenik rekao za prilike za suzakonodavce u smislu osnaživanja ovih prijedloga, Uvijek mi je e, čudno zašto nikad tu ne počnemo, zašto ne pripremimo e, najsnažniji, najutemeljeniji mogući prijedlog, a onda e, su zakonodavci mogu to provesti u praksi i proširiti. Bez obzira na to što kažemo, stvarne nepoštene trgovačke prakse koje vidimo svi mi, temelje se e, na tome da i pojedini poljoprivrednici e, se moraju obračunavati s nekim od najvećih e, korporacija u svijetu, bez obzira su to maloprodajni lanci, prerađivači, tvornice i moraju pregovarati, a vaga je uvijek namještena tako da ide u korist jednima, a ne drugima. Što se tiče nas zaista potrebno inzistirati da e, poljoprivrednici dobiju barem e, cijenu koju su uložili u proizvodnju. E, a ne postoji dakle neki mehanizam koji maloprodajne cijene, odnosno maloprodajne lance primora da e, i oni plate svoj udio. A ovaj prijedlog dakako ide u tom smjeru, e, treba ga osnažiti e, te zabranjene mjere iz onoga što sam ja ovdje pročitao treba uključiti u ugovore, a u pregovorima o ugovorima upravo te velike tvrtke imaju najveći utjecaj i moć. Stoga moramo imati na umu da ovaj prijedlog treba osnažiti jer kao što sam već spomenuo, poljoprivrednici e, ovise o tome e, da ovaj prijedlog bude što je jači mogući i da s njime mogu imati tu pregovaračku moć dok pregovaraju s najvećim tvrtkama u svijetu danas. A u trenutnom situaciji sigurno nisu na istim e, polazištima. Ja, vielen Dank, Herr Hvala vam, gospodine povjereniče. E, dosta toga je rečeno, a, e, a filozofi i političari različito interpretiraju određena pravila, no bitna je ta želja da stvari poboljšamo i promijenimo. Gdje ja vidim problem, e, moji prethodni govornici su mnogo toga pa već spomenuli, mi, no mi moramo nastojati učinkovito provoditi sustava, a ne imati preveliku birokraciju. E, na, mi dosta papira proizvodimo i na papiru su e, stvari u redu, no ono što je nama u interesu je poljoprivrednik. I moja molba je da e, ovaj propis bude učinkovit, a ne, ne da supermarketi u konačnici samo moraju imati tri registratora papira više nego do sada, a da se u stvarnosti ništa ne promjeni. Moramo vidjeti kako stvari napraviti što je manje birokratski moguće i moje e, omiljena rečenica je da ne želimo poboljšati statistiku, već realnost i tu u tom smislu možemo e, zajednički raditi. Hvala i čestitam. Imali ste doista hrabrosti ovakav dokument iznijeti i zaslužujete našu punu podršku. Sì, grazie Hvala lijepa. Dobar dan povjerenice dijelim neke od e, stvari koje su rekli kolege, kao što i, sam i ja zabrinut zbog toga što je ovo direktiva, a ne uredba, jer treba jedan dugi, e, dugo vremena da bi se ona primijenila, što možda e, teško može odgovoriti na aktualne krize kao primjerice one kroz koje sada prolazi Sicilije s koje ja dolazim i gdje je sada situacija dramatična. Sicilijanski poljoprivrednici zaista zbog nepoštene konkurencije imaju jako puno problema. Tu ima puno nepoštenih trgovačkih praksi i jednostavno ih e, sasvim zgnječi ova nepoštena konkurencija. Može li se nešto napraviti odmah jer dvije i pol tri godine dok se ovo provede neće biti dovoljno dobro za njih? Hvala lijepa predsjedatelju, čestitke povjereniku. Ovo je mjera koju smo dugo čekali, osobito europski poljoprivrednici mnogo smo radili na zaštiti poljoprivrednika koji su najslabija e, karika u e, lancu distribucije. Ovo je važna mjera koja će e, zaštititi poljoprivrednike, a posebice one male poljoprivrednike. Što je jako važno, ovo nije samo jedna poljoprivredna mjera, već jednako tako i socijalna. Doista mi je drago da ste nam ovo predočili kao direktivu pa nam e, dopušta jedan manevarski prostor. Daje nam e, putokaze i e, mislim da je važno imati anonimno izvješćivanje tamo gdje dođe do kršenja. Dakle, imamo mogućnost ugovaranja koja će dati stabilnost poljoprivrednicima, a isto tako izvješta, o tome će omogućiti e, onim tijelima koja rade u tržišnom natjecanju da postupaju po zakonu. Isto tako, e, kako e, vlasti surađuju sa pravosuđem u državama članicama vrlo je važno. potpuno imam veliko povjerenje da ćemo imati jednu jako dobru direktivu i jako me veseli. Eh, jer ćemo konačno eh, ispuniti obećanje s početka našeg mandata. Hvala vam. Hvala. Ovo je zaista dobar prijedlog direktive. E, imam dva pitanja stvari o ovom pitanju. E, kolege su već o tome govorile. Poljoprivrednici su jedini neovisni poduzetnici koji mogu prodavati s gubitkom, a inače u svim drugim granama je to zabranjeno. A e, danas velik broj njih zapravo gubi, na, e, gubi novac dok radi kada ćemo konačno reći da i u poljoprivredi ne smije se prodavati e, ispod cijene e, proizvodnje. A drugo pitanje je da li sada i u budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici ćemo uspjeti imati reguliranje koje će omogućiti bolje cijene. Trebamo izbjeći tu fluktuaciju koja sada postoji s cijenama. Naročito mladi poljoprivrednici ne kreću u taj posao jer jednostavno nemaju perspektive zbog te velike fluktuacije cijena. Hvala. Ovime smo došli do kraja popisa govornika. Ne vidim e, druge prijedloge, odnosno, aha, gospođo Petir, još jedna. Gospodine povjereniče, zahvaljujem na ovom prijedlogu. E, prije svega e, zahvaljujem gospođi Mary McGuinness koja je e, ustvari vodila cijeli ovaj fajl u Europskom parlamentu i mislim da komisija i vijeće su doista pokazali interes i razumijevanje da moramo izaći sa zakonodavnim prijedlogom na europskoj razini i obračunati se sa nepoštenom trgovačkom praksom jer sasvim sigurno zbog takvih prilika e, najviše poljoprivrednici osjećaju poteškoće. Željela bih samo e, istaknuti da kao i neki drugi kolege da primjećujem da se europska direktiva o plaćanju e, sustavno krši. Ja sam to vidjela u više primjera upravo u Hrvatskoj gdje e, veliki trgovački lanci ne da ne isplaćuju u roku od 30 dana kao što je to obaveza, nego ponekad poljoprivrednici čekaju i po šest mjeseci i po godinu dana da bi e, njihova roba e, bila plaćena, a uz to su još izloženi mnogobrojnim ucjenama, pravila se ne znaju i onda im se roba bez ikakvog obrazloženja vraća zadnji tren nazad i naravno oni nemaju više kud s njom. Dobra je stvar da je Hrvatska donijela e, svoj Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u međuvremenu kad smo čekali e, ovu direktivu, no smatram da je direktiva ustvari jedan dobar e, poticaj da i na europskoj razini pokažemo snažnu volju da želimo i prekupcima i nakupcima i švercerima i svima onima koji rade u sivoj zoni ili u crnoj zoni stati na kraj i da čvrsto stojimo iza poljoprivrednika i iza njihove proizvodnje i budućnosti. Hvala lijepo. Pan poseł Van den Kandelere. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben uh, uitermate tevreden dat er eigenlijk een grote gedragenheid bestaat. Hvala vam, eh, predsjedavatelju. Doista eh, mi je drago da imamo tako široku podršku za ovaj prijedlog. prijedlog i zapravo ide u smjeru podrške poljoprivrednika i garantiranja njima cijena više bi mi odgovarala uredba, ali morat ćemo raditi u okviru direktive. Kako vi ocjenjujete učinkovitost e, vašega prijedloga na e, dobavljače koji prethode poljoprivrednicima, dakle vlasnicima e, zemlje i onima koji prodaju zaštitna sredstva za zaštitu bilja. Ok, w ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. Evo, sada smo došli do kraja e, popisa govornika. Imam jedno tajno skriveno pitanje. Koliko nas je u cijelosti pročitalo direktivu? Međutim, e, povjerenik ima mnoštvo bilješki, nekoliko stranica. Izvolite. Uh, Hvala vam, ja ponovno želim naglasiti, ovo nije stvar koja će riješiti sve probleme pozicije poljoprivrednika u odnosu na druge aktere u lancu prehrane. Nemoguće to učiniti ovako. Ali e, mislim da odgovaramo na ove probleme u jednom pristupu u tri koraka. Pokušavamo bolje uravnotežiti E, sve aktere, osobito poljoprivrednike u tom lancu nabave u prehrani. Dakle, e, svi e, u ovom izboru koji su snažno podržali ove, ovaj, ove prijedloge, osobito na strani organizacija potrošača, zahvaljujem im. Svi možemo učiniti možda i više u okviru reforme. Imamo ta pitanja nepoštenih trgovinskih praksi u kojima se raspravlja već 19 godina. E, to je poboljšanje tih pitanja je pitanje za su zakonodavce. Očito je da neka od pitanja nisu pokrivena. E, zadnji govornik, e, gospodin Van Kinever, je spomenuo neka od pitanja koja nisu pokrivena, nekad su to pitanja iz područja glavne uprave za rast, DG i tako dalje. U svakom slučaju postoji minimalni standardni pristup, a razlog zbog kojeg smo se odlučili na ovakav pristup je da se nadovežemo na ono što je već uspostavljeno u državama članicama, da se e, nadovežemo na inicijative u lancu e, prehrane u lancu dobave, znači jer da nije ništa učinjeno, da nije bilo problema, ne bismo ni imali te inicijative a e, u tu inicijativu su uključeni svi akteri osim poljoprivrednika. Nadam se da će e, ove mjere uključiti i same poljoprivrednike, da i oni postanu dio ove inicijative i nadam se da je to način na, koje, na koji možemo raditi blisko, suležđivati sa svim akterima. Imaćemo dakle zakonodavstvo, ali i države članice ako će željeti ići korak dalje morat će osmisliti sustav provedbe tih propisa, odrediti nadležna tijela koje ćemo koordinirati kroz ovu konkretnu direktivu. Želim zahvaliti svim zastupnicima na općem pristupu u odnosu na ono što pokušavamo ostvariti, no naravno ponavljam, ponavljam možemo poboljšati ovaj konkretni prijedlog u okviru naše tri institucije koje rade na tome. Gospođa McGuinness e, je rekla da je pritisak na ljudima velik. Da, to je istina. U poljoprivredi je velik pritisak, mora se raditi u, u svim vremenskim i drugim uvjetima, ispuniti e, potrebe svojih obitelji, plaćanja prema institucijama, i to sigurno da e, proizvodi probleme i odnosu na njihovo mentalno zdravlje, pritisak, stres i tako dalje. No mi moramo uspostaviti ravnotežu, dati e, nadu osobito malim proizvođačima u poljoprivrednom svijetu. U odnosu na Finsku, ja sam svjestan e, oko pitanja koncentracije tržišta u Finskoj. To mislim da država članica treba riješiti e, ako je koncentracija 85%, to sigurno nije dobro niti za tržište, a niti za potrošače. Gospođa Katajna je spomenula to pitanje. E, kolegice su spomenule i mala poduzeća. E, mi se usredotočujemo često na mala poduzeća, su oni su mala i slaba, osobito ako se radi o poljoprivrednicima no, eh, ako pokrijemo mala i srednja poduzeća, mi ćemo spriječiti kaskadni učinak eh, u odnosu na poštene trgovinske prakse, eh, odnosno spriječit ćemo kaskadiranje na tih loših praksi na najslabiju kariku, to jest na farmere. Što se tiče prakse, utvrdili smo četiri nepoštene trgovinske prakse. Rekli smo da E, možemo uvrstiti još četiri ako, ako nema dogovora među strane, stranama, a u odnosu na ove prve četiri postoji dogovor među stranama. Gospodin Kaputo je spomenuo isto provedbu ovih propisa, gospodin Jar također. Znači provedba je svakako ključna i na tome ćemo inzistirati da države članice to razumiju i pazit ćemo E, koje je to nadležno tijelo i tu će nam direktiva vjerojatno pomoći jer e, mi se udaljavamo od filozofije gdje jedna, e, jedno rješenje je, postoji za sve. Znači, subsidijarnost postoji kako bi se osmislio proporcionalni niz sankcija i kazni za one koje sudjeluju u nepoštenim praksama. Ono što svakako nastojimo učiniti je povećati moć pregovaranja farmera, e, brzo rješavanje pritužbi. Ako imate neku pritužbu i ako se to ne riješi e, brzo, ugrožena je i e, ugled društva i samog poljoprivrednika želimo se nadovezati na ono što, što su Španska i Ujedinjena provele u ovom smislu. Obvezni ugovori su uključeni, gospođo su u okviru ovog prijedloga. Što se tiče zadruga, e, koje uvode svoje vlastite e, pozakonske akte. Da, time se, e, ovim prijedlogom se to uzima u obzir. Ako postoje dobre prakse u tom smislu i ako E, zadruge pokuša, e, uspijevaju ostvariti e, dobre rezultate za poljoprivrednike, onda je to nešto što je jako dobro za ovu direktivu. Gospodin Dofman je spomenuo pravila u maloprodaji. Naravno, to je veliko i važno pravilo koje dovodi i do onog problema otpada, prehrambenog otpada. E, što se tiče nizozemske pitanja koje je spomenuto, e, predloženo je da se to, e, da se to pitanje rješava kroz sustav kasnih zakašnjenih plaćanja. Znam da je to problem u nizozemskom parlamentu. Gospodin Buda je spomenuo da je mlijeko jeftinije od vode. Da, u svakom slučaju, e, evo, zahvalit ću ovom prilikom e, i predsjedniku da je na ovoj konkretnoj razini ovo pitanje uopće e, pokrenuto, otvoreno i da da je uključeno na program rada, u program rada za 2017. godine. Gospodin Katje, je, ne znam, ne razumijem kako ćete postiti kako, kako pokrenete snažan prijedlog, a završite na kraju sa, sa slabim prijedlogom. Nisam Rekli ste da, da počnemo sa najjačim e, mogućim prijedlogom pa da ga onda oslabimo, da ga onda nekako razblažimo. Ja nekako mislim da to nije, nije dobar pristup obično počnete sa predlogom, a, pa, pa, ga onda osnažujete. Za to je potrebno ovo vrijeme. U roku od šest mjeseci smo mi to preokrenuli. Radujem se vašoj e, podršci, jer vi ste dio interinstitucionalnog e, sporazuma o e, boljem zakonodavstvu. Možda ponekad ni ne razumijete što podržavate. Gospodin Jar, to sam već spomenuo anonimne prijave, gospođa Ribero ih je spomenula, sustav sankcija sam spomenuo, upravljanje rizicima i e, zaštitne e, mreže, to je nešto što svakako pokušavamo ostvariti više na tom području, a i mladi poljoprivrednici njima treba posvetiti mnogo veću pozornost nego što je to sada slučaj i tu se apsolutno slažem. Nadam se da nisam nikog izostavio, nisam imao e, namjeru. Gospođa Petir je spomenula opet neka pitanja provedbe propisa u državama članicama. <clears throat> Gospodin Karera, Ja, ja sam... Jesam vas isprovocirao. Rekli ste da ne razumijem proces. E, ja ne znam ili niste razumjeli ili namjerno E, ja rekao sam zašto ne, ne bi na najsnažniji mogući način e, pokušali zaštititi farmere i počeli od tog najsnažnijeg e, prijedloga i boriti se naravno za to, a ne početi sa slabijim prijedlogom i onda se nadati da će su zakonodavci nešto postići. Ma pa mora vam nešto da dati nekog posla, tako sustav funkcionira. Ne mogu ja imati odgovore e, za sve. Ja te prijedloge moram probiti kroz komisiju, a vi morate odraditi posao u parlamentu. Tako ide ta borba. Borite se za ono što možete dobiti. Ja sam po prvi put ikad trebao izneti ovaj predlog. Pa evo, zahvaljujem e, na potpori. Gospodin Carrera spomenuo određena pitanja u odnosu na tržišno natjecanje, pitanja na Siciliji. Vi ste u izvanrednoj poziciji u Italiji. Jeste e, mogli izniti neka od ovih pitanja iz motrišta u svoje države članice, bilo bi dobro da se i provedu ove sve e, dobre ideje koje imate, a naravno zato morate imati političku podršku, kao što i svi ovdje moramo činiti, a i ja kao povjerenik moram imati podršku u komisiji. Evo i na kraju gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem ovdje mojim suradnicima iz eh, DG Agrija koji su slušali vaše prijedloge, surađivali sa drugim glavnim upravama. Sve to skupa nije bilo jednostavno. I kada je riječ o tome da se uključimo u ove prijedloge, eh, ja, ja vam mogu reći mi uvijek nastojimo izići sa najsnažnijim mogućim prijedlogom. Isto tako ću reći da e, ovaj prijedlog ne treba nikog zastrašiti, barem nikog e, ko, ko e, ništa pogrešno ne radi. Radi se samo o poštenim praksama među svim sudionicima u tom lancu nabave u području prehrane. Znači ako ništa pogrešno ne činite, onda vas ovi predlozi ne trebaju niti strašiti.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 I mora se uvijek razgovarati između relevantnih glavnih uprava. Još je što što želim naglasiti je da nam je zaista potreban dobar dijalog u opskrbnom lancu. Čini mi se da eh, je svatko nekao ostao u okviru svojih klubova i bilo je i prosvjeda u smislu da se nisu htjeli pozvati predstavnici različitih dijelova prehrambenog lanca, a bez dijaloga ništa nećemo postići. Zato e, zaista pozivam na to da se uspostavi dijalog u opskrbnom lancu. Taj e, dijalog omogućit će napredovanje. To ne znači da će e, se oni e, složiti, da će pristati da više toga ode poljoprivrednicima, međutim, dijalog je uvijek potreban. Mnogi će pokušati dosta toga izbjeći, međutim, iznaći će se sigurno načini da se i neke e, stvari iste te pravila izvrdaju, recimo po pitanju ugovora. I vidjet će se hoće li se određeni dijelovi tih ugovora na kraju moći ostvariti ili ne. U svakom slučaju i izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni želimo puno uspjeha u radu i nam se će to taj rad teći glatko. Naša će ekipa zaista biti vrlo jaka, a koliko mm, sam upoznat, moći ćemo također računati i s dobrom voljom dijela komisije i vijeća. E, slično ono koje smo postigli kada smo radili na omnibusu. Dakle, s obzirom na kontekst možemo se zaista nadati najboljem. Hvala lijepa. Zahvaljujem još jednom povjereniku. Hvala svim sudionicima sastanka. ćemo se sljedeći tjedan u Strasburu bez komisije. Hvala, sastanak je ovim završen.